U međuvremenu reći ću da smo ovdje na zajedničkom sastanku odbora Ekon i Libe kako bismo glasovali o privremenom sporazumu s trijaloga o zakonodavstvu o gotovini koja izlazi ili ulazi u Europsku uniju. Evo, imali smo vrlo uspješan trijalog. Možda će nam izvjestitelji o tome nešto reći. Imaju tu mogućnost, ali mislim da Juan Fernando baš nije spreman. Pa evo, samo hvala. Hvala tehničkom osoblju, hvala onima koji su pokazali spremnost da glasuju za ovaj kompromis. Nakon dugotrajnih pregovora pokazali su koliko je Europska unija smatra važnim nadzor nad eh, novcem koji prelazi granice i to na razmjeran način i uz poštivanje temeljnih prava. Dakle, hvala unaprijed svima, naročito gospođi Devotu na ovoj našoj suradnji i na tome što nam je ova suradnja omogućila da dođemo do ove točke. Hvala ovim zahvalama. Mislim da je ovo izuzetan primjer institucionalne suradnje između naših odbora. Zajedno smo jači. Evo me Hrvatska kabina, prestaje s prevođenjem. So we can make it a test because we need to make the test now because we are in the joint committee. Vote is open for the test. Vote is closed.